nastavit ćemo s radom. Prva točka dnevnog reda. No prvo nešto o zapisniku sa e, jučerašnje sjednice. Dobili ste ih, imali primjedbi? Nema. Što znači da se zapisnik usvaja. Hvala. Sada prelazimo na našu raspravu, a to je stanje druge analize programa